Prelazimo na priopćenja. Započinjem e, sa e, obavješću da je gospođa Ula imenovana e, članom danske vlade. Sada je njezino mjesto oslobođeno od 29.2. ove godine u parlamentu. Od nadležnih danskih